Chers collègues, je vous propose que nous commencions. Euh, je pense qu'il n'y a Mislim da možemo početi. Mislim da nema nikakvih primjedbi na dnevni red. I stoga, ako nemate nikakvih primjedbi, onda ga možemo i usvojiti. Ja nemam nikakvih priopćenja za vas u ovom trenutku, onda možemo prijeći odmah na treću točku dnevnog reda, to je preispitivanje PESCO-a, stalne strukturne suradnje. Danas ćemo govoriti o reviziji tog procesa koji se tiče PESCO-a. Kao prvo bih htjela izraziti dobrodošlicu našim govornicima, to je gospodin Anju Molenar, e, koji je voditelj odjela u e, Europskoj e, službi za vanjsko djelovanje, zatim kapetan Laš Šuman iz Vojnog stožera Europske unije, gospodin Alessandro Signoni, koji je voditelj jedinice za PESCO u Europskoj agenciji za obranu, te gospodin Jean-Pierre Molny Eh, koji je zamjenik direktora u francuskom institutu za eh, međunarodna i strateška pitanja. Eh, neke osnovne informacije koje svi znate. PESCO je temeljen Lisabonskim ugovorom i uvodi mogućnost da jedna skupina država članica Europske unije zajedno surađuje na području obrane. Trebalo se početi sa PESCO-om 2016. godina, ali je aktivirana 2017. godine na kraju i u njoj sudjeluje 25 država članica temelji se na konceptu diferencirane integracije. Dakle, s jedne strane imamo ZSOP koji uključuje sve države članice, a PESCO omogućava jednoj skupini država članica da na dobrovan način e, preuzimaju ugovorno obvezujuće obveze koji se tiču e, rashoda za obranu, sudovanja u programima naružanja e, i osnaživanju operativnih kapaciteta oružnih snaga. PESCO iz prosinca 2017. godine sadrži dakle 20 e, takvih zadaća koje su ugovorno obvezujuće i gdje se pokušava razviti i e, osnažiti obrambene kapacitete Europske unije. Imali smo i usvajanje e, odluke s kojim je PESCO uspostavljen. imamo popis projekata koji je predstavljen u prosincu 2017. godine i koji je usvojen u ožujku 2018. godine i imamo sada 17 novih individualnih projekata koji su usvojeni u studenom 2018. godine, zatim 13 daljnjih projekata usvojenih 12. studenog 2019. godine, što znači da imamo sve ukupno 47 individualnih projekata u okviru PESCO-a. E, ti projekti tiču se školovanja, razvoja kapaciteta e, i e, operativne pripremnosti u području obrane. E, visoka predstavnica za vanjsku politiku i obranu je predstavila u svibnju 2019. godine svoje prvo izvješće o primjeni PESCO-a, a vijeće je usvojilo preporuke 6. svibnja 2019. godine. Sada smo dakle došli do jednog trenutka kada treba e, procijeniti PESCO, kada treba vidjeti koje su e, pozitivne točke, koje su negativne točke i izvući neke zaključke za budućnost. Uspjeh PESCO-a oslanja se na rezultate koji su, e, mm, koji su ostvareni, posebice što se tiče pet definiranih područja iz članka 2 protokola 10 s kojim se uspostavlja PESCO. E, poštivanje tih zadaća bi nam trebao omogućiti da povećamo kapacitet Europske unije kao i da postignemo veću stratešku autonomiju. Postavlja se sada pitanje jesmo li ostvarili ciljeve iz PESCO, ako da koje, e, nalazimo li se na dobrom putu, Države članice su se e, angažirale, rekli su da će poštivati e, određene razine što se tiče rashoda e, za obranu, što se tiče ulaganja, što se tiče školovanja osoblja i logističkih sredstava, te su rekli da žele povećati interoperabilnost i sposobnost razmještavanja određenih snaga. Kakva je situacija? Do kraja ožuka 2020. godine trebali bismo zaprimiti drugo godišnje izvješće o pesku od visokog predstavnika e, i to će biti polazište za stratešku reviziju tog mehanizma. E, trebali bismo imati onda jedan e, jednu objektivnu analizu vezanu uz to kako izgledaju e, rezultati što se tiče zadaća koje su preuzele države članice i trebao bi ciljeve za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Na temelju te revizije vijeće će onda usvojiti preporuku za države članice u svibnju 2020. godine i onda ćemo imati isto tako E, i reviziju odluke vijeća iz 2017. godine sa ciljem da se definira drugi popis ciljeva za e, sljedeću razdoblje od 2021. do 2025. godine. Parlament je odlučio da će izraditi preporuke vijeću e, prije nego što se izmijeni odluka iz 2017. godine, a izvjestitelj za te preporuke je gospodin Radoslav Sikorski iz EPP-a i zbog toga danas imamo sastanak na tu temu. Za početak, gospodine Molinare, htjela bih vama dati riječ kako bi se nam predstavili taj proces strateške revizije PESCO-a, metodologiju koja se usvojila za tu reviziju i prve zaključke e, koje ste proizveli i koje možete s nama podijeliti. A zatim ću dati riječ kapetanu Šumanu koji nam dolazi iz Vojnog stožera Europske unije kako bi nam mogao reći nešto iz e, kuta gledišta krajnjih korisnika, dakle e, samih članova e, vojnih snaga, e, nešto vezano uz taj proces revizije, a zatim imamo i dva istraživača, imamo gospodina Molnija koji će nam reći kako se PESCO može poklapati sa drugim europskim inicijativama, primjerice sa FEDEF-om, i da nam kaže kako možemo s time ostvariti um, i približiti se našem cilju, to je koncept strateške autonomije e, Europske unije u području obrane. Dajem riječ gospodinu Anu Molenaru na 5-6 minuta. Hvala vam, hvala na ovom pozivu i na prilici koju su mi dali da vam kažem nešto o strateškoj reviziji PESCO. Naravno je to vrlo važan trenutak za obranu ove godine i važno je da vi kao parlament da ste dobro obavješteni o tome kako taj proces napreduje te se veselim razvojnih gledišta s vama. Naravno da izbliza svi radimo u okviru tajništva PESCO-a gdje imamo Europsku službu za vanjsku djelovanje, posebice moju jedinicu, vojni stožer i agencije. Rasprave i odluke su naravno u rukama 25 eh, sudjelujućih država članica koji se sastoji u okviru vijeća. Eh, pravni temelj za stratešku reviziju PESCO-a već je u eh, temeljnoj odluci uključeno i govori se da ako je potrebno da se E, više obvezujuće zadaće usvoje na kraju svake faze PESCO-a, kao što se već spomenuli gospođo e, predsjednice. Imali smo prvu fazu koja je završava ove godine, zatim druga faza koja traje od 2021. do 2025. i tako dalje. Trebali smo naravno uzeti u obzir e, do kakvog je napretka došlo u okviru zadaća iz PESCO-a do sada, kao i sigurnosno okruženje koje se promijenilo. Sve u svemu mislim da je važno zabilježiti da je PESCO krenulo u prosincu 2018. godine tek, kao što ste ispomenuli, stoga ne bismo trebali očekivati velike rezultate. Ali istodobno to nam je prilika da vidimo gdje možemo još um, detaljno uh, podesiti taj mehanizam i uh, dovesti do napretka pesco i to je naravno i uh, cilj za nadolazeću reviziju. Da odmah sada kažem da ona tema sudjelovanja trećih država, dakle uvjeta pod kojim se u iznimnim slučajevima može pozvati treće države da sudjeluju u projektima peskova da je to i dalje neriješeno pitanje, da je to sada u rukama um, tirajućeg predsjedništva, dakle u um, rukama hrvatskog predsjedanja. Prošle godine smo dobro napredovali, ali nije još postignut konsenzus o tome i ta tema nije uh, sadržajni element strateške revizije iz ove godine. To je nešto što je naravno važno riješiti u idućih nekoliko tjedana. Pokrenuli smo strateški proces kao tajništvo PESCO-a sa državama članicama kako bismo identificirali do kakvih poboljšanja može doći. Sada se naravno nalazimo u prvom stadiju, prikupljamo ideje, prikupljamo e, inpute država članica o različitim temama, a druga faza, kao što ste rekli, tiče se visokog predstavnika koji će iznati neke preporuke u sljedećem godišnjem izvješću o stanju provedbe PESCO-a, e, a to će vijeće zaprimiti krajem ožujka početkom travnja. I zatim je na vijeću da e, iznese smjernice na te preporuke, to će se osvojiti u svibnju. A treći korak je zatim da se revidira pravni akt, ako je to potrebno, kako bi se time odrazile e, promjene i moguća poboljšanja do kojih treba doći. To bi moglo biti krajem ove godine. To se tiče dakle odluke o uspostavi pesco Ako treba doći do nekih e, pravnih promjena, a isto tako e, i e, onaj zajednički paket e, pravila o upravljanju vijeća. A o tome, i onda se zapravo nalazimo već u početku iduće godine, moramo isto tako revidirati i ciljeve s kojima se vode implementacijski programi. To je još jedan drugi korak revizije PESCO, ali je vrlo važan zato što ćemo tu bolje definirati ciljeve koje mislimo ostvariti u idućoj u idućem stadiju upotrebe Pesco-a. U tom strateškom procesu s državama članicama bavimo se trima područjima, dakle sa zadaćama, sa projektima i sa procesima, to je radnim metodama. Kao što ste s pravom rekli, cilj sa svih tih područja je da se pripremi taj idući stadij pesco a tu je ključna točka i politički gledano to da se identificiraju um, omjerljivi rezultati do kojih treba doći u okviru PESCO-a. Mislim da je to vrlo važno za vjerodostojnost tog mehanizma. Da se sada kratko osvrnem na različita područja. Što se tiče zadataka ili zadaća, tu moramo biti dosta realistični, trebamo znati da države članice tek internaliziraju tih 24 obveza u svojim nacionalnim planovima i stoga moramo biti pomalo pažljivi, ne bismo trebali uvoditi nekakve drastične promjene na tom području. Kao drugo, mi se sve u svemu eh, usredotočavamo na koncentraciju i implementaciju i tu će i ovo izvješće visokog predsjednika u PESCO biti vrlo važan trenutak s kojim ćemo moći procijeniti dosadašnja postignuća. E, treća točka u ovoj raspravi je ta da se više naglaska stavi na takozvane operativne obveze, gdje se radi o tome da se e, pripravnost i sudjelovanje u e, ZSOP-u pojača i tu ima još dosta posla u samim obvezama nećemo moći sve izraziti, ali možda ćemo ove ciljeve iskoristiti za to koje sam već spomenula kako, bi, e, kako, kako bismo izdali preciznije smjernice. Što se tiče projekata, sada imamo 47 projekata i trebamo zadržati usredotočenost na to, trebamo e, operativnu pripravnost e, poboljšati i e, kapacitete. Kao drugo imamo mnogobrojne projekte i stoga sada u raspravi govorimo o tome možemo li možda udružiti projekte u različita područja kako bismo postigli veće sinergije, primjerice logistika, vojna mobilnost, e, kibernetika i sigurnost, to su neka takva područja, ali naravno to više treba odlučiti same države koje u tome sudjeluju, a mislim da će moj kolega još detaljnije govoriti o različitim projektima. Kada se radi o procesima i radnoj metodologiji, to je treće područje, tu se postavlja pitanje kako možemo uskladiti taj proces PESCO-a sa koordiniranim, koordiniranom godišnjom revizijom obrane. Tu imamo taj jedan drugačiji ciklus donošenja odluke i stoga se postavlja pitanje kako se to jedno s drugim poklapa. Imamo i e, obrambeni obrameni fond i e, godišnja izvješća o napretku s tim u vezi. Što se tiče radne metodologije, također se postavlja pitanje kako možemo eh, izraditi dobru procjenu za PESCO, kako što se tiče obveza, tako i što se tiče budućnosti napretka po pitanju projekata. Usredotočujemo se naravno na napredak eh, u PESCO, ali ne smijemo gledati na to kao nešto izolirano. Treba eh, to sve biti dosljedno sa drugim projektima, već sam spomenuo neke od tih, to je važna točka u okviru revizije PESCO-a a e, visoki predstavnik koji je i voditelj agencije naravno ima tu e, važnu ulogu zajedno sa kolegama u smislu promicanja te dosljednosti. No, osim tih instrumenta za obranu, možda bismo trebali vidjeti kako možemo pesko staviti u odnos sa drugim važnim napredcima na području obrane i sigurnosti, nešto što nije postojalo u trenutku kada je osnovan pesko, ali e, što se sada pojavilo. E, primjerice, e, europski instrument za mir, zatim razvoj koji se tiču pomorske sigurnosti, hibridne prijetnje i nešto što smo nedavno pokrenuli po pitanju klimatskih promjena i obrane. Kao sažetak moja ključna poruka je bila da su države članice doista uspostavile jedan jedinstven instrument koji se temelji na ugovorima i gdje sudjeluje u tome 25 država članica. To je nešto jedinstveno. Mislim da se svi po tom pitanju slažemo. To ne postoji nigdje drugdje pa niti u okviru NATO-a. PESCO je sveobuhvatni politički okvir za užu suradnju na području obrane. I stoga je glavni sada cilj da se sadrži taj eh, politički elan. Imamo različite razloge zbog kojih je došlo do peskova i ti razlozi su i danas još na snazi, možda čak i više nego prije. Samo je prošlo dvije godine od pokretanja peskova, stoga bi bilo razumno da ostavimo još malo više vremena kako bi e, doista programi polučili e, svoje rezultate. Što se tiče nas kao članove Taniša, mi ćemo i dalje poticati države članice da ostvaruju takve rezultate i da nastavimo ići e, putem kojima je dosad i čime mislimo učiniti Europsku uniju sigurnom. Hvala. Sada ću dobiva e, kapitan Lars Schumann iz Vojnog stožera Europske unije. Thank you. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala vam i na mogućnosti da vam se danas kratko obratim. nakon što je gospodin Molinar uh, dao jedan sveobuhvatan uvod u ono što trenutačno radimo u Peskovu, a gospodin Sinjoni da će vam detalje o projektima, ja ću se dakako baviti vojnim aspektima ovog programa. Važno je na kraju krajeva kako ćemo uspješno primijeniti vojni instrument kada je to potrebno misije operacije planiramo provoditi prema potrebi i prema tome kako pripremamo naše vojne snage. Ako razmatramo trenutačnu situaciju, postoje i tekako prostora za napredak. Ovo nije teorijska vježba, već, već konkretno govorimo o sigurnosti e, naših snaga u inozemstvu. Kako bismo pripremili e, rezervne mjere, E, trebamo pokrenuti sveobuhvatnu raspravu. Htjeli bismo da to završi peskom. Koji je konačni cilj peskoa? Važno je e, mjeriti gdje se nalazimo i promatrati e, kako se to treba prilagoditi. Ne samo zbog strateških revizija, već se to treba odraziti i na godišnje izvješće visoke predstavnice. Strateška revizija je dobra prilika da razmotrimo radimo li stvari kako treba, jesmo li na dobrom putu, a i prilika da promotrimo kakve sinergijski potencijali postoje sa drugim e, agencijama i inicijativama. Moramo razmisliti o onome što se već dogodilo i e, kako da nastavimo dalje. Iz vojne perspektive moramo se posvetiti postizanju e, europske razine ambicije. imenovan je već i takozvani Full Spectrum Force Package i to bi nam trebao biti konačni cilj u razvoju rada PESCO-a. Možda bi moglo biti dobro da razmislimo što to znači. Mislim da je i strateški kompas, a to je inicijativa kojoj vijeće trenutno raspravlja, također e, jedan od dobrih alata da se na to osvrnemo. U kratkom roku dobro razumijemo koji su naši zahtjevi, u operativnom smislu, a i u pogledu planiranja naših mogućnosti. Visoki ciljevi i kratkoročni ciljevi, e, posebice ono što nedostaje, mogu nam služiti kao smjernice za ono e, kako nastaviti dalje i kako razvijati svoj napredak. To bi nam moglo e, značajno pospješiti i cjelokupnu sliku. U tom smislu brojevi 12, 13 i 14 trebali bi se e, provesti. Novi prijedlozi morali bi se e, sveobuhvatnije posvetiti rješavanju problema s kapacitetima i mogućnostima kako bismo e, ublažili svoje nedostatke. U tom smislu PESCO će biti u skladu s mnogim zahtjevima država članica kako bismo se bolje posvetili ishodima ovog programa. Moramo naglasiti i E, ciljeve ubrzanja e, rada poticanjem trenutačnih e, snaga kako bismo dali podršku postojećim misijama i operacijama. U svjetlu postojećih 47 projekata potrebno ih je početi grupirati s obzirom na to kako su države članice potpisnice dale svoje iskaze i namjere. Na taj način očuvala bi se autonomija svih e, projekata, a mi kao tajništvo PESCO-a na raspolaganju smo da e, podržimo ovaj pristup od ozgo prema dolje. Na kraju ću naglasiti da je uključenje vojnog odbora u svakoj fazi strateške revizije dokaz da je zapravo PESCO vojna obrambena inicijativa i nadam se da ćemo moći um, usmjeriti svoju e, ambiciju te da ćemo vojnu e, sposobnost moći iskoristiti u praktičnom smislu. Hvala. Hvala. Sada ću riječ dati Alessandru Signoniju e, koji je voditelj jedinice u Peskovu. Hvala vam na ljubaznom pozivu da vam se obratim vezano uz Pesko. U zajedno sa svojim kolegama iz e, tajništva Peskoa. Bavit ću se nekim novijim e, razvojem situacije vezan uz Pesko. Kao što znate, najnoviji projekti e, usvojeni su 12. rujna prošle godine i tada je dodano 13 projekata postojećih 34 projekata. 10 od 13 novih projekata su u području osposobljavanja Cilj projekata jest omogućiti značajni, utjecaj na obrambene mogućnosti Europske unije. Prisjetit ćemo se i kako smo te e, e, projekte odabrali, to jest kako su ih članice odabrale. Prvo je e, prijedlog koji daje određena država članica i druge države članice trebaju vezano uz to dati svoj konsenzus. Uz najmanje dva člana projekt se dodjeljuje tajništvu Peskova koje obavlja procjenu e, koji vode i kolege iz IMS-a i UMS-a. E, vrednovanje provodi Europska agencija za obranu u pogledu vrednovanja e, sposobnosti. Primjenjuju se kriteriji kao što je koherentnost, zrelost prijedloga, usklađenost na NATO-ovim i idejama i, i ostalim aspektima. Važno je post, jesu li projekti usklađeni sa zahtjevima koji postoje kako bi se ostvarila uspješna suradnja. Također, je, također smo promatrali postoji li dobro osmišljen plan razvoja. Što se tiče vrednovanja e, koje je provodilo tajništvo Peskoa, države članice koje sudjeluju u kontekstu vijeća odabiru projekte koji će se razvijati u sklopu Peskoa. Projekti na kraju pripadaju državama članicama. Kako se ti projekti sada razvijaju? To je ključno pitanje. A njime se bavi i strateško preispitivanje Peskoa procjena se provodi u sklopu pojedinih država članica. Riječ je dakako o državama članicama koje sudjeluju u tim projektima. Prema odluci vijeća e, o Peskovu, vijeće se informira o e, razvoju projekata jednom godišnjem. Ta izvješća sadrže objedinjene informacije o napretku provedbe projekata, o planu provedbe, ciljevima i konkretnim etapama. E, također se vrednuje i doprinos e, obvezujućim obvezama. Izvješće o napretku šalje se tajnistvu PSKO-a pod kraj mjeseca. Biće to važna informacija za e, izvješće visoke predstavnice E, koje, kao što sam već rekao, e, očekuje krajem ožujka. Naglasit ću vam nekoliko projekata i dati vam e, nekakav dojam o opsegu, o ambiciji Cyber Rapid Response Teams. Projektom koordinira Litva, ima šest projektnih članova u šest država članica. Taj projekt omogućit će državama članicama da jednoj drugoj druge pomognu u ostvarivanju veće razine kibernetičke otpornosti i odgovoru na kibernetički kriminal. Potiču se druge države članice i druge institucije te partneri na sudjelovanje u tom projektu. Drugi projekt u koordinaciji Francuske i usmjeren je razvoju novih tehnologija za um, europske vojne mreže. Usvajanje te tehnologije jest um, kao standarda um, jamčit će položaj EU snaga u okviru šireg vojnog djelovanja. Time će se također jačati vojna strateška autonomija Europska unije. European Petro Corvette, projekt je kojim koordinira Italija, a namijenjen je um, razvoju i izgradnji nove vrste plovila za um, misije više razine, zahvaljujući modularnom pristupu. Um, oni će omogućiti uh, krojeno, uh, krojenu izgradnju uh, plovila na temelju misija na koje se ta plovila upućuju projekt o vojnoj mobilnosti još je jedan projekt, ne ponešto drugčiji, ima vrlo širok spektar sudjelovanja. U njemu sudjeluje 24 od 25 država potpisnica PESCO i radi na značajnim značajnom i važnim ulogama. Cilj je uspostaviti platformu za uspostavljanje rada i praćenje jačanja vojne mobilnosti. U kontekstu tih e, projekata spomenut ću pojedinačne ideje kojima podupiremo peskove projekte. E, agencija e, potiče projekte razvoja, pa tako i u okviru peskova. Agencija podržava države članice i njihove prijedloge, i države članice se mogu osloniti na stručnost i na znanje Europske agencije za obradu e, uvezano uz konkretna pitanja. Šest projekta PESCO-a trenutačno e, prima podršku na temelju e, stručnosti Europske agencije za obranu. Raspravljamo u agenciji i o novim projektima kojima bismo mogli dati podršku. Što se tiče budućih perspektiva, neću o tome puno trenutačno govoriti zato što još uvijek traje rasprava e, u koju su aktivno uključene države potpisnice PESCO-a. Što se tiče projekata, trenutačna rasprava o strateškom preispitivanju um, bavit će se utvrđivanjem važnih lekcija i trenutaka u provedbi u protekle dvije godine. Važno bi bilo olakšati olakšati raspravu između država sudionica i podržat ćemo ih u provedbi postojećih pravnih e, izmjena u okviru PESCO-a. Hvala. Hvala vam lijepa i za kraj ću dati riječ e, gospodinu Jean-Pierre Molniju. <coughs> Bonjour. mais tout d'abord merci. Dobar dan, hvala vam prije svega na ovom pozivu. Ja predstavljam e, jedan trus mozgova i možda ću se izražavati na jedan drugačiji način zato što imam jedan, jednu vanjsku perspektivu na ovu temu i možda ću u svojim razmišljanju iznijeti neka pitanja vezana uz ono što su rekli tri prethodna govornika. Kao prvo, mi u Irisu imamo mrežu e, tu mozgova na razini Europske unije, dakle nismo samo Francuzi, kada se radi o sigurnosnim obranim pitanjima i kada se radi o industrijskim pitanjima veznim uz obranu. Mi imamo jednu mrežu istraživača unutar našeg instituta IRIS i pripremamo određene dokumente o svim tim pitanjima, o tome kakav je odnos PESCO, Europskog fonda za obranu, s jedne strane i onoga što bi mogle biti strateške smjernice Eh, Europskog fonda za obranu, a znamo da bi se radni program trebao usvojiti ovo ljeto, dakle na, za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Što se tiče PESCO-a, treba znati da je PESCO doista nešto što je stupilo na snagu 2016. godine eh, Lisabonskim ugovorom. To je iz Europske konvencije iz 2003. također prisutno kao jedna ideja, pa iz eh, ustavnog ugovora iz 2005. godine, što znači da nam je zapravo trebalo više od 15 godina da uspostavimo PESCO i paradoksalno je to da od onog trenutka kada smo uspostavili e, PESCO da smo mm, onda sve jako brzo napravili. Dakle, prvo je to bio francusko-njemački dijalog i onda u četiri mjeseca od ljeta 2017. godine i prosta 2017. godine se zapravo sve drugo odvijalo. To je paradoksalno mm, Najvjerojatnije smo prebrzo djelovali kada se radi o provedbe PESCO-a. Imamo 20 obveza i jedno od pitanja koje ću se postaviti po mom mišljenju u okviru ovog ove strateške revizije i preispitivanja e, odluka je to da vidimo možemo li možda imati obveze koje će biti preciznije od onih 20 usvojenih obveza. A drugo pitanje je to da, da, točno je da imamo 17 prvih projekata i da su tu države članice pomalo iznijeli svoje projekte koji su već imali od prije i da nismo zapravo tu ostvarili jednu suradnju na europski način i e, onda smo u e, onoj seriji idućih projekata to pomalo ispravili. Što se tiče 20 obvezujućih obveza, postoji jedno teorijsko pitanje koje se postavlja, zato što zapravo postoje dva modela koja su komplementarni modeli i koji nisu nužno nedosljedni. Dakle, izgradnja europskih kapaciteta što se toga tiče ili ćemo sve napraviti na dobavljan način u okviru jedne skupine država članica i tu imamo dva primjera. Imamo Framework Nation koncept na razini NATO saveza gdje predvodi Njemačka. Imamo jednu europsku inicijativu eh, pod vodstvom Francuske s jednog drugog područja i dakle u jednom neeuropskom okviru. Ali tu se sve odvija na dobrovoljan način i zapravo prepuštamo e, sve državama članicama koje žele nešto napraviti, da to je onda i učine. A sigurni smo u sljedeće, da kada preuzmu tu obvezu da će onda to i učiniti. Što, na što su se obvezali. A zatim imamo s druge strane PESCO, gdje postoji jedan rizik, ali jedna prednost. Prednost je ta što imamo te pravno obvezujuće obveze koje obvezuju države članice da doista onda ispune svoje zadatke, ali postavlja se pitanje što će se dogoditi ako države ne ispune obveze. Hoće li doista se natjerati jednu državu da napusti PESCO ako ne ispuni sve obveze koja je preuzela. Vidjet ćemo što će se dogoditi krajem ove godine. Ja mislim da moramo na precizniji način osmisliti e, te projekte. E, ostatak PESCO je dosta inkluzivan i mislim da je dobro da se svi e, okupe i ostanu u okviru PESCO, ali možda bismo trebali prihvatiti da postoje u okviru PESCO neke državljanice koje mogu ići još i dalje od toga, kao nekakva vrsta PESCO plusa, ali nešto što neće biti institucionalizirano nužno i tako bismo mogli e, poštivati e, potrebe svih država. Da to uspostavimo, a da ne stavimo neke države dodatno s time u poteškoće. To je ono što sam ti reći što se tiče pravno obvezujućih obveza. E, postavlja se još i pitanje dosljednosti o pesco dakle jedne globalne dosljednosti na operativnoj razini, na razini kapaciteta možda će se to više odnositi na ovu drugu seriju projekata, ne na onu prvu seriju projekata, ali u svakom slučaju u jednom trenutku moramo imati malo veću e, robustnost, malo e, veću e, čvrstoću između onoga što je strateški prioritet, da isto tako kažemo da možda europske ambicije nisu dovoljno jasno definirane i da nam je potrebna dosljednost između operativne sposobnosti i kapaciteta. Jedan kolega Sven Biskup, kojeg svakako znate iz Egmonta, on je izradio jedan dokument o projektu PESCO i rekao je na kraju da bi to možda moglo biti sredstvo da se stvori jedan projekt koji sadrži onda druge projekte unutar sebe jer se e, time možda mogu postići bolji rezultati na razini kapaciteta. No, s druge strane, možda bismo mogli e, gledati stvari od ozdo prema gore. Kada se radi o odnosu Europskog fonda za obranu i PESCO-a, treba znati da je PESCO nastao prije fonda za obranu, iako e, postoji ta referenca na taj fond i da su ciljevi iz dvije inicijative takvi da nisu nužno u potpunosti identični i da se ne poklapaju u potpunosti. S jedne strane imamo Europski fond za obranu koji se usredotočuje na poduzeća, a PESCO se odnosi na države. S druge strane imate cilj, eh, ciljeve Europskog fonda za obranu koji nisu nužno isti ciljevi kao iz PESCO-a pitanje destruktivne tehnologije primjerice, zatim prekogranično poslovanje na razini industrije kako bi se lanci opskrbe poboljšali. To je čisto industrijsko pitanje koje ne nalazimo u Pesku. S druge strane u Pesku imate neke ciljeve ali dobro, o ovome što sada kažem se još može raspravljati, zato što su to više kratkoročni ili srednoročni ciljevi, a u Europskom fondu za obranu imate ciljeve koji su za mene više dugoročni ciljevi, e, posebice kada se radi o e, disruptivnim tehnologijama koji bi mogli dovesti do toga da se razviju kapaciteti, ali tek 2040. godine, e, pa čak možda i kasnije od toga. I zatim, PESCO, Europski fond za obranu, naravno tu e, imamo neka poklapanja, obje inicijative proizlaze iz ZSOP-a, e, ali imamo tu e, različita pravila upravljanja. Posebno pitanje koje se, se svi postavljaju, to je ono pitanje sudjelovanja trećih država što znači da među državama imate članove Europske unije i da se njihova mišljenja ne nužno ne poklapaju što se tiče svih tih odnosa između Peska i Europskog fonda za obranu. Primjerice, Poljska, jedna država poput Poljske možda će bolje razlikovati ta dva instrumenta zato što je jako važno da se što e, više e, tečim državama omogući sudovanje u e, stalnoj strukturiranoj suradnji. A u Europskom fondu za obranu bi to moglo biti problematično kao, e, kao ideja. E, što se tiče Europskog fonda za obranu, svakako treba financirati projekte koji su u potpunosti dosljedni kada se radi o razvoju e, kapaciteta Europske unije, gledajući iz jedne globalne perspektive i tu mislim da se to odnosi na kard. a s druge strane svakako bismo u jednom trenutku trebali imati nešto robusnije kada se radi o samim ciljevima Europske unije u smislu teksta, da znamo već ili što prije nešto o tome. A s druge strane, treba imati na činjenicu da ćemo s Europskim fondom za obranu financirati svakako one najvažnije projekte, što znači one projekte gdje nemamo dostatno financiranje iz država članica. Najvažnija dosljednost između ta dva instrumenta je ta da oba instrumenta stvaraju na europskoj razini jedan okvir za suradnju, a to je nešto što doista mijenja pravila igre, zato što je nešto što nismo nikad do sada imali. Iz stoga bih htio reći da možemo biti kritični prema obim instrumentima, možda više prema peskov, zato što tu imamo već dvije godine iskustva e, s tim mehanizmom, ali moramo reći da su to alati koji su doista novi alati i koji su doista e, neophodni ako želimo ostvariti vjerodostojniji europski vojni kapacitet u budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada ću riječ dati našim zastupnicima. Gospodin Radoslav Sikorski je prvi, izvolite. Thank you. I, I am new to the European Parliament, to this... Hvala. Dakle, ja sam ovdje, znači, uh, no, također i što se tiče ne samo pesco nego također i dokumentacije, nisam baš upoznat sa svim dokumentima. Dakle, moram reći da sam uspio e, pratiti sva vaša objašnjenja. I htio bih shvatiti jednu e, vrlo jednostavnu stvar, a to je sljedeće. Dakle, ako dođe do nekakvog novog e, sukoba, znači u blizini Europske unije. Odnosno, s obzirom da svjedočimo zapravo nepredvidivosti e, znači američke administracije. Što će se dogoditi? Hoćemo li uspjeti napraviti nekakvu srednju strategiju ili ćemo imati nekakav novitet? Znači što se tiče također i pogoršanja situacije u Libiji, mene zanima E, znači, koliko, odnosno kakvi su naši kapaciteti što se tiče raspolaganja vojnim snagama? Dakle, pitanje je sada kakva jamstva možemo pružiti za zaštitu vanjskih e, granica i to na učinkovit e, način s obzirom na one osobe koje nemaju e, pravo prelaziti granice. To je ono što građani Europske unije traže od nas. Dakle, mene zanima sada je li ovaj trenutni prijedlog u okviru PESCO-a nešto što nas vodi upravo u smjeru toga da postignemo te ciljeve i e, tako ambiciozne planove koje smo si zacrtali. Ili nas čekaju još godine praznih rasprava. Mene zanima kakve financijske resurse trebamo kako bismo ostvarili te ciljeve i također bih htio znati je li ovaj trenutni aktualni prijedlog komisije te rezovi koji su predloženi u okviru tog prijedloga nisu li možda zapravo rizika da govorimo o mogućnosti istinskog dosezanja tih ciljeva koje smo si postavili. Mi kao Europski parlament parlament eh, smo i tekako znači, eh, puni razumijevanja kada je riječ o europskom rješenju nekih problema koje države članice ne mogu sami razriješiti. Kada govorimo o svim pogreškama u eh, samoj izgradnji ove postojeće arhitekture, te kada govorimo o, problema, o problemima samih NATO misija, i o financiranju od strane država članica. Zapravo to je jedna perverzna situacija koja se sada stvara, odnosno države su ovdje kao da ih se potiče da ne sudjeluju. E, SAD je to zapravo već govorio i prije samog Trumpa. Dakle, oni su i ranije već tvrdili da je recimo došlo do neke situacije u kojoj nam oni ne bi E, oni ne bi znači pružili pomoć. E, kad je bila riječ o Libiji, znači bile su dvije države članice koje su odlučile da neće intervenirati. I to je bio sveopći kaos koji smo mi sami stvorili. kada govorimo o toj obrambenoj uniji, za koju sam ja uvjeren da može dobiti puno veću e, podršku evropske javnosti, ali ne samo evropske javnosti, nego i mnogih država članica. No, ja bih htio da se to na neki način e, predstavi, prikaže e, jednim ne tako birokratskim jezikom, na način da i ja to mogu jednostavno shvatiti. Dakle, ja bih vas ovim putem htio e, potaknuti, ohrabriti da budete i vi odvažniji, zato što mislim da je evropska obrana zapravo ideja čije za koju je trenutak upravo sada. Imamo jako važne evropske lidere kao što su predsjednik Macron koji predlaže stalno da zapravo to ozbiljno shvatimo i također kada govorimo o europskoj e, ulozi kada je riječ o nuklearnim vježbama i razvijenju nuklearnog oružja. Ja ne predlažem da se pesko time bavi, da se razumijemo, ali ja mislim da se nekako mm, e, znači situacija promijenila i da kada govorimo o europskoj obrani da je situacija poboljšana i ja evo vam ovdje savjetujem da zapravo budete odvažniji u pristupu. Hvala. Zahvaljujem. A treba dajem Državanu iz EPP-a. Izvolite. Hvala. Pa čujte, nakon onoga što smo čuli, moram reći da to utječe na moje cijenjene pesko. Znači, u načelu je to vrlo značajan korak u napred bilo zanimljiv koji jako puno obećaje, kao što je i to naglasio gospodin Molni na kraju svog govora, ali još smo uvijek jako udaljeni od e, doista učinkovitih rezultata s kojima bismo onda mogli reći da smo uspješni. Ako se temeljimo na PESCO, kada govorimo da europska politika obrane napreduje, onda to ne bismo trebali prebrzo i preglasno reći našoj javnosti jer e, imamo tu mnogo tehnokracija i jako malo rezultata. Rezultati su u rukama država članica. A upravo je to ono što sam danas htio saznati, jer sada ćemo imati stratešku reviziju o samom procesu. Ali što se zapravo dogodilo konkretno u proteklih dvije godine? Što je napredovalo u proteklih dvije godine? Mnogi na ne pokušavaju prodati PESCO. Imamo 47 projekata. 47 projekata, mislim da bismo trebali u jednom trenutku mm, malo napraviti trijažu među tim projektima. Imamo 47 projekata sa državama članicama koji e, predlažu mnoge projekte, više zato što žele tome sudovati nego zato što čekaju nešto konkretno u smislu poboljšanja europskih e, kapaciteta. Dakle, tu postoje nekakve primisli e, koje treba imati na umu. Imamo dakle 47 projekata, skoro u tome sudjeluju sve države članice, ali mene zanima gdje smo sada. Što se tiče tih 47 projekata, mene zanima evo, kako napreduju, kako se odvijaju. Ono što sam danas čula, su zapravo pitanja, ali pitanja koje smo si postavljali već prije dvije godine kada smo pokrenuli PESCO. Kako se PESCO E, poklapa sa kardom. To ste vi postavili kao pitanje. Pa eto, to je zapravo moje pitanje. Ja bih rado to htio znati. Kako se kakve odnose između pesco i Europskog fonda za obranu. Pa da, to je moje pitanje. Ja ne želim čuti od vas da se vi postavljate isto pitanje, već tražim od vas odgovore na to. Ja kao e, europski građanin, e, moram nešto moći reći ostalim europskim građanima kojima već dvije godine govorimo da europska obrana napreduje i onda im želim reći da evo, e, da se to doista i događa zbog tih i tih projekata i da države članice nešto konkretno stavljaju na stol radije bih e, bio čuo to, a ne e, koje si pitanja vi postavljate, jer si, mi svi postavljamo ista pitanja, svi e, razmišljamo o tome kako će se to uskladiti sa Europskim fondom za obranu, ali nisam u vašim govorima čuo odgovore na ta pitanja i to je malo frustrirajuće. Što se tiče fonda, slažem se s onime što je rekao Jean-Pierre Molny, koji je jako dobro sažao stvari po mom mišljenju. Tu se radi o nečemu pozitivnom i to je nesumljivo tako, ali ja se ipak bojim da zbog te uključivosti eh, koju smo toliko hvalili zbog eh, digitalnog intenziteta tih projekata i eh, toga da su potrebni i strani sudionici u tim projektama, projektima, ne samo države članice, da će to dovesti do jako dugotrajnih procesa i da će morati dugo čekati na rezultate. Ja razumijem da, da su dvije godine malo, uzevši u obzir što želimo poduzeti, ali vi ne možete nadomjestiti države članice, to smo shvatili, ali rado bih čuo od vas gdje se trenutno nalazimo s tim projektima, što je napredovalo, koje su države članice koje su značajno napredovale, koji su to projekti gdje imamo opipljive rezultate ili smo i dalje u tom stadiju da, im, da vi svi na vašim stolovima imate eh, stog projekata i da se ništa nije dogodilo. Evo, žao mi je, ja tu E, govorim e, pomalo osnovne stvari, ali vi se ovdje obraćate e, izabranim predstavnicima koji žele podnositi račune građanima i to ja trenutno danas ne mogu. Ne mogu govoriti da je europska obrana napredovala. Naravno, ne možete nadomjestiti države članice, ali vi imate tajništvo Peskova i tajništvo Peskova mora moći vidjeti e, događa li se nešto veliko, da ili ne, ili ako se to ne događa, onda nam to kažete. Možda mi u našoj skromnoj mjeri možemo nešto tu doprinijeti. Ali u svakom slučaju moramo staviti sadržaja u taj jaz koji se trenutno e, povećava. Vidite one izjave iz Minhena od ovog vikenda od strane francuskog predsjednika. I s druge strane e, vidite kako izgleda stvarnost po pitanju europske obrane. U jednom trenutku će taj jaz biti toliko velik da se to više neće moći uskladiti. A mi upravo želimo reći našim građanima ne, ne, nemojte se vinuti, e, stvari napreduju ili dobro, želimo reći da ne napreduju. Mi sve sada tu nalazimo u jednom europskom balonu gdje se govori o strateškoj reviziji procesa, mislim strateška revizija procesa to je dobra stvar, ali mene zanima kamo će nas to odvesti i htio sam ovom prilikom izraziti e, to što sam frustriran. Hvala. Hvala, Petra u ime New Europe. Thank you, uh, Hvala Natali, hvala svima što su danas došli i obratili nam se, te nas uh, došli izvijestiti o stanju Peskova. Dakle, prvo se moramo složiti oko toga da je PESCO relativno novi uh, projekt Evropske unije. Trebali bismo li trebali očekivati nešto čudesno, magiju? Dakle, pitanje je sada što ćemo moći očekivati u idućim godinama kada je riječ o lansiranju novih projekata. Ja mislim da trebamo biti realistični i da bismo trebali procijeniti prvo kakvi su učinci koordinacije, zato što je ovdje riječ o koordinaciji, dakle skupina tih država članica koje sudjeluju u određenim PESCO projektima i njihovoj koordinaciji. Koliko ja znam, PESCO projekt Valtini je koji se tiče e, kiber e, e, otpornosti ono što je bitno, to je, s obzirom na ono što sam razgovarao sa našim ljudima u Ministarstvu obrane, dakle, znam da je riječ o tome da moramo uspostaviti takozvane stand-by timove koji bi mogli pod pomoći države članice kada se nađu u situaciju koja dolazi do nekakvih e, do problema sa kibersigurnošću riječ je o drugačije, drugačijem razinju kapaciteta i drugačijim strateškim pristupima. E, moj prijedlog Mm, i pitanje bi bilo zapravo e, možda bismo trebali moći sudjelovati u tim nekim projektima pesco i početi e, govoriti, razgovarati sa osobama kako bismo shvatili te praktične i konkretne aspekte, ali i individualne aspekte tih pojedinih e, projekata koji su možda, ne znam, uznapredovali više od nekih drugih. Dakle, mogli bismo pozvati osobe iz različitih država članica koje rade na tim projektima kako bismo ušli detaljno u pregled svakog od tih projekata. Jednog, dva, tri, koliko god odlučimo. Dakle, na taj način možemo shvatiti specifičnost PESCO-a. Po mom mišljenju, mi bismo to trebali moći napraviti zato što na taj način možemo steći konkretnije znanje o Peskovu. E, prve osobe s kojima sam razgovarao o Peskovu e, govorile su mi o velikom zadovoljstvu vezanom uz znači, te pozitivne doprinose država članica o projektima i realizaciji projektama i o želji da se ostvari dalji napredak. Također želim da u, protek, u budućim mjesecima, u budućim godinama čujemo jednako dobre vijesti o novim projektima koji se rade u okviru Peskova. Dakle, Znači, e, ti projekti su sada narasli od 24 čak do 47 što se tiče ukupnog broja. Došlo je do kvantitativnog povećanja, ali nadam se da je istovremeno došlo i do produbljivanja suradnje. Ali pitanje je sada u kojem smjeru želimo ići. Želimo li doći do 60 projekata ili do nekog broja koji si zacrtamo. Pitanje je koliko ćemo na kraju imati projekata. Mene sada zanima e, vaš plan za sada. Dakle, koji bi to bio optimalan broj tih sveobuhvatnih planova u okviru PESCO-a? Htio bih reći još jednu stvar. Dakle, Postoje li još neki novi prijedlozi država članica sudionica kako bi se, sudionica kako bi se povećao taj broj od 47 projekata? odnosno koji su opći zaključci vezani uz koordinaciju država članica. E, jesu li se već e, pokazali neki rezultati, jesu li se, može, jesu li se iznjedrili neke zajedničke problematike ili možda neki zajednički projekti koji mogu proizaći iz e, suradnje. Na taj način bismo možda mogli pesku učiniti još učinkovitijim. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, ja bih sada htio pitati sljedeće. Dakle, htio bih eh, zamoliti naše goste eh, da shvate ove naše eh, komentare nešto kao ne samo konstruktivnu kritiku, nego također i poticaj da ostvarimo bolju suradnju. Dakle, mi nismo protivni ovoj politici, naprotiv, mi moramo stvoriti dodanu vrijednost na razini Europske unije. I to je nešto što može donijeti koristi i našim politikama, ali također i vezano uz samo analizu rizika kada govorimo o ne znam nekim e, dijelovima Balkana, Libije ili pak e, e, regije Sahel u Africi. Ako dođe do određenih problema, mi bismo trebali biti u stanju bliže surađivati i u takvim situacijama. Kada govorimo o tim kritikama, one su više manje konstruktivne. Dakle, ovdje govorimo o raznim projektima koji su možda već i ugrađeni u samo nacionalno planiranje. A kada govorimo o PESCO, htjeli smo prebaciti te neke nacionalne planove, prebaciti na tu europsku razinu kako bismo vidjeli možemo li napredovati i doći još dalje. Postoji jedna stvar koju smatram iznimno zanimljivom a to je sljedeće. Dakle, e, taj projekt bi nam trebao omogućiti da shvatimo čemu nam on točno služi. Dakle, pitanje je koji su to resursi kojima zajednički raspolažemo i vidjeti onda što je to što još nedostaje. I također, ako postoje recimo nekakve posljedice vezane u sam projekt kart, onda, trebali, onda trebamo stvoriti također i čitav popis prioriteta. Na primjer, postoje šest projekata koji su dobili zeleno svjetlo. Što to znači u praktičnom smislu? Dakle, tih šest projekata, na primjer, i trebali bismo o tome raspravljati s državama članicama, dakle, njih nije baš toliko, njih je šest. Kako će se sada ići dalje? Također se e, postavlja pitanje sudjelovanja trećih zemalja. Dakle, mi smo ovdje primili također i pismo od SAD-a. No kada otvaramo pitanje već sudjelovanja trećih e, zemalja, to je nešto što e, povlači za sobom pitanje Ujedinjene kraljevine. I također, ako želimo osigurati sudjelovanje trećih zemalja. Riječ je o čitavom nizu propisa vezanih uz prava intelektualnog vlasništva koje se moraju razriješiti unaprijed. Moramo biti jako oprezni zato što ne bismo smjeli financirati e, tuđe rezultate i tuđe uspjehe našim proračunom. Dakle, ako imamo tri države članice i može četvrtu državu koja je recimo Ujedinjena kraljevina, onda možemo odlučiti da, to, da je to u redu, ali moramo biti jako oprezni tako da ne stavljamo proračun Europske unije zapravo na raspolaganje nekom drugom. E, Ujedinjena kraljevina je odlučila da više ne želi biti dio Europske unije, moramo tako nastaviti i mi razmišljati. Što se tiče same ekonomske situacije, koliko je isplativa za nas sudjelovanje trećih država, moramo o tome razmišljati. Zahvaljujem zastupnik Bazesku iz kluba Pučana, izvolite. Thank you. Hvala, ja ću pokušati biti što je kraći mogući. Dakle, ako pogledamo naše znači, e, evropske obrambene kapacitete, E, da budemo iskreni, ja nisam siguran da ćemo to moći u datom trenutku napraviti sati, napraviti sami. Također i kada govorimo recimo e, i e, bez obzira na znači nuklearne tendencije na Ruske federacije, bez obzira na izjave predsjednika Macrona i nuklearne kapacitete kojima Francuska u ovom trenutku raspolaže. Također i tijekom e, pred e, Sarkozijeve e, vlade taj nuklearni program u Francuskoj je stavljen u drugi plan kada je riječ o samom NATO sustavu i on nije bio tako neovisan kao u razdoblju od, u vremenu od De Gola do Sarkozija moram spomenuti da ne vidim kako možemo obraniti sami sebe u nekoj ozbiljnoj situaciji. Pretpostavimo da na istočnoj granici zapravo Europske unije dođe do većeg ruskog pritiska. Kako ćemo mi sami moći reagirati? U ovom trenutku to ne možemo učiniti. Moj prijedlog je da, da usmjerimo našu naše buduće aktivnosti na tri područja. Dakle, prvo područje bi bilo e, razvoj, znači e, evropske vojne industrije u Europi i također da preraspodijelimo te odgovornosti na različite vrste opreme s obzirom na razinu razvoja pojedine industrije koju ona ima u određenoj zemlji. Na primjer, u ovom trenutku možda svi proizvodimo <laughs> tenkove, ali možda će neko u nekoj budućnosti proizvesti najbolji, znači moguće ili bolje tenkova nekih drugih. Dakle, činjenica je da u ovom trenutku mi ne možemo e, znači obraniti našu Europsku uniju od Rusije, ali možemo napraviti više toga u Africi. I to bi trebao biti prioritet zato što prijetnje koje nam gotovo svakodnevno e, zapravo prijete e, u Europskoj uniji dolaze prvenstveno iz Afrike. Pogledajmo Sahel, Francuska je sama tamo. Dakle, to je zaista e, donjiva površina, donjiva površina koju pokriva sama Francuska. A terorizam koji se rađa na tom području imat će negativan učinak na sve nas. Možda bi e, takve misije trebale postati prioritet za e, evropske obrambene ili vojne intervencije. Ali nećemo moći obraniti Europsku uniju u drugačijim okolnostima, recimo u situaciji da se e, moramo obraniti od agresivne invazije Ruske federacije. Znači prvo industrija, drugo Afrika mora biti naš prioritet i treće moramo biti u stanju znači e, žurno reagirati e, ako to bude slučaj. Dakle to je stvarnost s kojom se trebamo suočiti i vjerojatno svi znaju ovdje da smo u protekle e, dvije ili tri godine na istočnoj granici NATO-a, implicitno Evropske unije, da smo zapravo bili ojačani SAD-om. Oni su tamo preraspodijelili jako puno e, svoje opreme i trupa, ali Europska unija bi trebala biti u stanju znači e, hitno reagirati. Dakle, e, ja mislim da bismo trebali znači imati takozvane skromne, ali istovremeno i vrlo opipljive misije koje bismo trebali odrediti u, u, budućem razdoblju. Da, imamo sada 47 projekata, a možda ćemo ih na sljedećem sastanku šefova država i vlada imati 100, ali moramo odrediti prioritete i ti prioriteti za nas moraju biti e, mogućnost obrane od svega onoga što se može dogoditi, a da dolazi iz Afrike. Hvala.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 koje su razvili nekoliko kolega. Ne samo da dijelim te osjećaje, već e, moram reći da sam i ja nestrpljiv. Ali s druge strane, sjećam se jako dobro onog razdoblja od prije koliko? Nešto manje od dvije godine. Kada su riječi o europskoj obrani bile, bile samo još uvijek velike riječi u ugovorima europskoj u institucijama Europske unije, uključujući i u mm, okviru parlamenta i u okviru vijeća. E, moj kolega Donjon nije zadovoljan, pa hoćete li da možda nešto više o tome kažemo? Ne, doista, to, to nema nikakve veze s tim. Evo, usporedimo to dvoje kako biste me bolje shvatili. E, uvjeravam vas da ćete me bolje shvatiti. Donc faisons la comparaison napravimo onda tu usporedbu. Nedugo je bilo tako da, da ste u Varšavi izgovorili tu riječ europska obrana, odmah bi se svi razbježali. Sigurno se slažete sa mnom, gospodine Donža. Gospodin Jaroslav Sikorski, e, moj e, prijatelj je rekao nešto o tome i to me ne iznenađuje, ali današnje poljske vlasti u samoj Varšavi bio sam u uredu ministarskih poslova prije nekoliko tjedana. Ja sam vrlo oprezno tamo govorio o ojačanju vojnih e, kapaciteta i on me je prekinuo i rekao je, dragi Bernard, pa naravno da smo mi za europsku obranu. Dakle, kada vidite takav razvoj stvari kada vidimo da danas e, vojni zrakoplov e, francusko-njemački da je sada pokrenut, da imamo i projekt sa tenkovima koji e, je u tijeku da i Poljaci tu žele u tome sudjelovati da im se vrata otvaraju. Mislim, žao mi je, stvari su se promijenile. I Arnaud Donjon, evo, pa pogledajmo upravo ono što se dogodilo na konferenciji u Minhenu. Žao mi je, nisam bio tamo prisutan, koliko sam shvatio vi ste bili tamo, a ispričavam se, ne znam, u svakom slučaju ja tamo nisam bio prisutan, ali ono što sam imao prilike pročitati u smislu izjava određenih sudionika, mi se čini da ukazuje na promjenu u tonu. Jednostavno postoji to opće shvaćanje u Europskoj uniji danas o tome, uključujući i u onim glavnim eh, gradovima u kojima se govorilo kao o najvećim e, pobornicima NATO saveza i tamo postoji e, taj osjećaj što znači da je došlo do promjene e, i u, u smislu toga kako Amerikanci gledaju na Europsku uniju da imamo određene odluke iz prvog mandata gospodina Obame i kao što je gospođa Merkel rekla u svom e, intervju, vrlo značajnom intervju prije nekoliko tjedna u Financial Timesu, e, rekla je da su te promjene strukturne prirode i dakle nisu e, samo privremene. Možemo biti žalosni, možemo biti Možemo se i smješhati, evo vi to i dalje činite, da vidim, ali umjesto toga možda bismo mogli nešto predložiti, možda bismo mogli pokušati djelovati. Pa to stvarno nije bilo potrebno, to je pomalo površno. Dakle, umjesto da se žalite i da se smješkate, možemo zajedno razmišljati o tome što možemo napraviti u ovom parlamentu nemamo pravo zakonodavne inicijative na ovom području, ali nam, nas nitko ne sprečava da iznosimo ideje, da iznosimo preporuke. Umjesto da se smješkamo, evo, ispričavam se, to je samo jedna kratka primjedba, ali već deset godina to radimo. Nismo vas čekali da vi iznosite e, preporuke, kaže gospodin Danža. Hvala što me niste čekali, ali evo kada sam ovdje, onda to mogu reći. Evo, postoje i drugi francuzi u ovoj dvorani. Ovo je jako simpatično, mogli, bismo, mogli bi se to uključiti i drugi francuzi. Ne, evo samo još nekoliko rečenica. Mislim da bi bilo bolje, pa čak i iznimno potrebno uzevši u obzir kako izgleda opći razvoj razmišljanja u 27 glavnih gradova država članica da ovaj pododbor za obranu, ali cijeli Europski parlament, da razmišljaju o tome koje bi preporuke mogli e, zajedno iznijeti. Hvala. Hvala. Gospodin Mikser u ime socijaldemokrata. Hvala. Probat ću biti kratak. Ono što sada radimo kroz projekte PESCO-a i Europski fond za obranu i velike europske inicijative e, stvara vrlo pozitivan učinak. To nam omogućuje da pojednostavimo e, postupke e, i standarde i međuoperabilnost i smatram da je to hvale vrijedno. Mislim da se iskazuje određeni uzorak gdje mi kao Europska unija možemo prepoznati određene ciljeve vezane uz um, šire strateške ciljeve. Možda bi to moglo biti u obliku određene globalne strategije, koliko god to grandiozno zvučalo. Postoje dakako važne, uh, važni jazovi u našim mogućnostima i sposobnostima i neki projekti nemaju e, važne istaknute političke ciljeve. Međutim, radimo vrlo važne i pozitivne stvari, no kada je riječ o iskorištavanju tih sposobnosti, e, Europska unija u cijelini e, može pokrenuti različite inicijative, a onda će pojedine države članice morati pokrenuti pojedine inicijative i to po samo po sebi nije problem i ako govorimo o pojedinačnim setovima načela, ali ako gledamo Europsku uniju u cjelini, često, često nas to e, ograničava, znači svojevrsna politička nemogućnost da iskoristimo čak i ono čime raspolažemo. Eto, moje pitanje je sljedeće. U proteklih smo nekoliko mjeseci puno govorili o e, europskim idejama i težnjama da se e, ostvari e, strateški plan. Mene zanima vjerujete li i smatrate li da je ostvarivo da ostvarimo inicijative koje su već pokrenute ili nam treba nekakav revolucionarni pomak kako bismo uspjeli dovršiti projekte koje smo već započeli. Hvala vam lijepa. E, gospodin Leksman iz EPP-a. Imam jedno kratko pitanje. E, zanima me, e, jesu li brojke točke? Nakon Brexita 80% potrošnje za obranu u NATO-a nalazit će se izvan okvira Europske unije. Zanima me stoga hoće li to stvoriti um, značajan pomak, hoće li doći do promjene naravi suradnje uh, u programu uh, PESCO te sa drugim inicijativama, međutim pone prije između PESCO-a i NATO-a. Hvala. Hvala lijepa. Sada samo idemo opet u krug Odgovorit ćemo sada na postavljena pitanja. E, bio je ovdje širok spektar postavljenih pitanja i mislim da to upućuje na interes koji ovaj pododbor ima za ovu temu. Mislim da svakako postoji jaz između naše ambicije i onoga čime mi raspoložemo. Tu dakako se javlja i određeni vid frustracije Međutim, s obzirom na informacije s kojima mi raspolažemo, htjeli smo zapravo čuti kako protječu prve faze projekata PESCO-a i ustanoviti nekakve osnove za e, sljedeću raspravu i uspostaviti instrumente e, vezane uz zajedničku obrambenu politiku. Mi već o tome e, puno, već dugo razgovaramo, raspravljamo, kao što je već ovdje spomenuto i riječ je dakako o vrednovanju e, procesa, a od e, vas nas zanima e, točna priroda postupaka pojedinih država članica kako bismo ustvrdili provode li se oni na ispravan način. Da kako ako entuzijazam i postoji, on nekako se ne vidi mnogi naši glasači žele više od europskog e, obrambenog sustava, već su to neki kolege ovdje ispomenuli. Jeste li ovdje popodne uspjeli nekako dobiti dojam da napredujemo, da imamo nekakvu strategiju napretka. Za sada se čini da smo i dalje usred nekakvog postupka planiranja i I zapravo je posve jasno da se svijet oko nas promijenio. Promijenile su se i okolnosti e, našeg okružja. Samim time što je to među međuvladino e, tijelo, to ne znači da se o tome ne raspravlja u okvirima Europske unije. Zapravo govorimo o potrošnji novca poreznih obveznika. Mislim da bismo trebali biti malo iskreniji i malo otvoreniji i i ako postoje pojedini interesi država članica, želimo vidjeti kako se oni razvijaju. Tko želi preuzeti riječ? Hvala vam na svim opaskama. Mi ćemo vam dati sve informacije koje vam e, trebaju i odgovoriti vam na pitanje. I žao mi je što je moje izlaganje bilo previše tehničko, možda manje e, političko mi najčešće i idemo u detalje i zapravo razmatramo stvari e, iznutra kako bismo e, ostvarili veći utjecaj. Što se tiče ovog strateškog vrednovanja, e, važno je naglasiti stratešku i političku i ekonomsku vrijednost ovog projekta, a istovremeno smo u ranim fazama ovog procesa. Tek smo počeli o tome raspravljati, tako da nemamo još spremne odgovore Međutim, mogu vam reći da će PESCO zajedno sa Fondom za obranu i Kardom dati najbolje moguće odgovore za uspostavu jake europske odbane. Što se tiče strukturnih pitanja, 80% se novca na obranu troši na nacionalnoj razini to govori u korist e, i, i, i na industrijskoj, e, industrijskoj razini. Mi i dalje ne možemo ostvariti pitanja, e, ostvariti ciljeve koje svi postavljamo već posljednjih 20 godina. 60 tisuća vojnika u 60 dana to je bila, to bio opseg intervencije na Balkanu tijekom 90-ih. Mi i dalje ne možemo ostvariti političku akciju tog ranga. Potrebno je rafinirati politički kontekst i e, e, razjasniti ciljeve. E, NATO se bavi teritorijalnom obranom, a ne Europska unija. Sposobnosti koje mi razvijamo, kojima raspolažu države članice, mogu se koristiti u kontekstu onoga čime se mi bavimo. Naravno, važno je postaviti prioritete ni kroz e, države članice, ni kroz fond ne možemo financirati sve, pa moramo imati jasne prioritete, točno koja područja se želimo usmjeriti. Posve je jasno da se moramo usmjeriti na to da trebamo provesti operacije e, koje ćemo morati provesti ako do toga e, dođe primjerice u Africi ili u Libiji, da možemo intervenirati kada to bude potrebno. Mogućnosti je e, mnogo, stvar je e, logistike i e, sposobnosti na visokoj razini koje su nužne da bi se okružje zaokružilo i međusobno povezalo. Daću priliku kolegama iz, iz vojnog sektora da vam detaljnije o tome odgovore. Treba se treba se posvetiti konkretnim detaljima iz e, vojnog okvira. To je nešto što, s čime ja nemam veze, ali nadam se da ćete ovako strastveno raspravljati i u sljedećim e, raspravama o ovome. Što se tiče nestabilnosti koje utječu na Europi, SAD nas neće e, moći pratiti na svakom koraku i trebamo ostvariti veću razine autonomije riječ autonomija koristimo malo slobodnije nešto je to je nešto čemu mi težimo što nas ima poboljšati i što se tiče e, iskorištavanja e, sposobnosti i ostalih aspekata što se tiče vojske nije samo stvar e, slanja snaga već i zaštite u ključnom trenutku kada to bude potrebno stvar je dakako kao što i kažete sami pobjede trebamo e, biti uvijek korak ispred, a ne kaskati. E, ovo me svakako nadahnulo i žao mi što nisam to jasnije e, razjasnio u svojem izlaganju. Mislim da smo sada prvi put uspostavili nov, nov oblik alata koji su prije nekoliko godina bili nezamislivi. I to je nešto što je uvršteno i u proračun za obranu. Mi se um, veselimo ambicioznim financiranju i malo nas brinu rezovi kojima svjedočimo u posljednje vrijeme. Ovdje prvi put vidimo da imamo financijski poticaj da bi se um, um, pomaknuli sa mrtvi, mrtve točke u, okviru suradnje tijela u, obrani Europske unije. Imat ćemo sastanak vanjskih službi za djelovanje i mislim da će nam inicijative kojima tamo budemo raspravljali biti potrebno 5 do 10 godina e, u razgovoru sa kolegama i u, našim pojedinačnim tijelima. Nadam se da ćemo u sljedećih 5 do 10 godina uspjeti ostvariti ciljeve koje smo sada zastali. Što se tiče poreznih obveznika, mislim da je e, važno dati poruku da je, trebamo im omogućiti vrijednost za novac, da ne smijemo rasipati resurse, da ih trebamo objediniti i da se trebamo usmjeriti na e, prioritete onoga što Europa zapravo znači. Moramo imati pristup usmjeren na sposobnostima i ostvariti e, usklađenost. Imamo prioritete za razvoj kapaciteta i oni zapravo pokreću različite inicijative. E, jazovi u e, vojnom sektoru su također dio tih prioriteta na kojima se namjeravamo posvetiti. Postoje različite e, različiti tehnički odgovori vezani u sam proces. Mi smo također članovi različitih odbora i usklađujemo svoj vremenski okvir djelovanja i to je nešto na čemu mi radimo svaki dan. Dakako, ono što možemo jest e, e, i dalje se usmjeriti na e, ostvarivanje rezultata. PESCO je u tom smislu također nov i daje nam alat u kojem države članice pojedinačno mogu nastojati ostvariti svoje ciljeve, a ako to ne uspijevaju, zato kroz procjenu tajništva pesco možemo razmišljati o pojedinim sankcijama potencijalnim, a možda i u ukidanju članstva. Hoće li se to dogoditi u stvarnosti, to ne znam. Ta mogućnost prije nije postojala. Ako vam mogu i osobno reći, ja sam bio e, predsjednik e, radne skupine u vijeću e, koje je razvijalo zaključke vijeća na ovu temu. Kada uspoređujem ono što smo, o čemu smo raspravljali 2013. i ono gdje stojimo sada, stvar je daleko napredovala tada je e, suradnja u smislu obrane bila problematična, a sada o tome e, govorimo kao uspostavljenom mehanizmu. Naravno, pojedine države članice imaju različite nazore i gledišta i nemaju sve e, jednake interese, jednaku povijest vezanu uz obranu i zato će projekt strateškog kompasa biti i tekako važan zato što će to biti e, riječ o strateškom dokumentu kojim će se vrednovati različite prijetnje. To će biti temelj e, za razvoj sveobuhvatne strateške kulture. Mislim da trebamo svakako smanjiti taj jaz između ambicije i rezultata, ne samim time što ćemo možda smanjiti ambicije, već zato što ćemo e, postići e, realističnije ciljeve kako ćemo do toga doći, kako ćemo ostvariti ono što smo zacrtali. Rado ću to uvrstiti u raspravu i ovog e, pododbora i odgovoriti vam na pitanja koja budete imali. Mislim da je pesko važan alat da daje obvezujuću e, ulogu koju prije nismo imali. Međutim, sad treba bolje upravljati cijelim tim procesom kako bismo e, ostvarili konkretne ciljeve. Naravno, trebamo raditi i u smjeru e, strateške autonomnosti Europske unije. Na tome ću se zaustaviti, ali rado ću e, nastaviti razgovarati o ovoj temi. Hvala lijepa. Euh, Možda da vrlo kratko svatko od vas e, govori samo nekoliko minuta jer imamo još drugu točku na dnevnom redu i pomalo kasnimo, ali to ukazuje i na interes e, kojeg imamo za ovu temu i vidite da je rasprava i bolja kada dobijemo od vas povratne informacije. Hvala vam na pitanjima. Uh, Riječ je o opravdanim uh, pitanjima. Što se tiče onoga što ste rekli i što ste pitali, uh, možemo li imati organizirani scenarij za Zapadni Balkan, kolega je već na to dijelom odgovorio. Odgovor je posve jasan mi nemamo e, ozbiljne pomagače koji su nam nužni kako bismo provodili operacije takve vrste. S gledišta planiranja mi znamo točno što nama nedostaje. Mi smo toga svjesni. Imamo scenarije planiranja i oni su uključeni u naše strateške dokumente a mi sada e, želimo premostiti jaz u sposobnostima e, kao glavnu zadaću peskoa To bi trebao biti glavni pokretač peskoa Međutim, tomu trenutačno nije tako. Zato postoje najmanje dva razloga. Prvi razlog, taj što ako pitate države članice da u kratkom roku e, isporuče određene projekte. Oni će se osvrtati na svoje nacionalne planove koji se razvijaju za razdoblje od 50 do 15 godina i zato ne možete očekivati da se neki, neki, neke, neke slabija razdoblja u nacionalnom planiranju mogu popuniti projektima iz Europske unije. Treba se okrenuti budućnosti, imati na umu da da podržavamo države članice u utvrđivanju pravih projekata. To je nešto što smo sada shvatili. Posljednja etapa projekata bila je puno opljivija i usmjerenija na konkretne potrebe i mislim da u tom smislu napredujemo. Drugi razlog je to je moja osobno, moje osobno stajalište je to što moramo e, razgovarati o tome čemu pesko zapravo teži. Teži li on očuvanju naše suverenosti, europske autonomnosti ili je riječ o širem cilju u podršci državama članicama u njihovom sveobuhvatnom razvoju e, kapaciteta u svakom slučaju e, šire od e, okvira Europske unije jer uključuje i NATO i brojne druge aspekte. To svakako treba razjasniti. Ono što mi radimo, a posebice u naše e, prioriteta naše obrambene politike, jest fokusiranje na prioritete. To znači da jazovi u pogledu kapaciteta u Europskoj uniji trebaju biti uključeni u strateško planiranje, međutim, e, nije nužno da su ujedno i pokretači razvoja. Treba na kraju krajeva raspraviti o tome čemu zapravo PESCO teži. Zaključit ću svoje izlaganje s jednim projektom PESCO-a i preporučio bih vam da ga proučite, to je PESCO projekt e, KOR e, o reakcijama u hitnim slučajevima i taj bi projekt mogao s vremenom dovesti do svojevrsnih europskih snaga koje će biti iskoristive u praktičnom smislu, posebice za operacije e, šireg spektra trenutačno razgovaramo sa zemljama sudionicama kako, da se to uistinu i e, predloži za daljnji razvoj. Hvala. Zadnja dva govornika, molim vas e, da recimo kažete tri rečenice. Pokušat ću biti vrlo kratak. Nastojat ću odgovoriti na vaša pitanja kada budemo razmatrali male dijelove ovih projekata, naravno da se na to treba usmjeriti. Ovo je jedan alat koji je na raspolaganju e, državama članicama. Ne znam o kojem je sada broju riječ, broj projekata 82 ili 80, 82 godine. Ako promotrimo samo um, razdoblje od dvije godine. Hoće, možemo li predvidjeti da će netko pobijediti na nekoj utrci, zato se mora dostatno pripremiti. Ne govorimo mi ovdje samo o jednom čovjeku koji trči. Ovo više nalikuje na ragbijašku utakmicu u Peskovu. u razdoblju od dvije godine države članice tek počinju surađivati u stvarnim uvjetima i ako uzmemo ovu sportsku analogiju, tek sada počinju zajedno igrati na pravi način. Postoje već neke priče o uspjehu u programu PESCO. A ako razgovaramo o PESCO, e, suradnja e, između pojedinih država članica je posve nova. Države članice nisu naviknute e, surađivati s drugim državama članicama na ovaj način kao što sada trebaju u sklopu PESCO-a. E, ako ako pogledate našu web stranicu pesko.europa.eu vidjet ćete primjere suradnje pojedinih država članica. Projekt se može provesti bilo gdje. E, države članice ne trebaju PESCO da bi provodile projekte. Međutim, PESCO je više od toga. Oni koji planiraju naše politike trebali bi planirati zajedno ljudi koji rade na terenu trebali bi početi surađivati. Važna je određena strateška inicijativa i zamah kako bi se e, ovaj sustav e, postao objedinjavati i ujedinjavati i važno je da države članice počnu podrobnije razgovarati o pojedinim elementima. PESCO se temelji na suradnji država članica. Mi njima pružamo podršku, ali e, sama inicijativa za djelovanje je prepuštena samim državama članicama. U kontekstu zajedničke deklaracije e, pomažemo državama članicama da e, ostvare rezultate u skladu sa zajedničkom deklaracijom. S time ću završiti. Hvala. Hvala gospodin Molni, isto tako te rečenice. Vrlo kratko. Kao prvo, Mislim da su javljanja zastupnika bila jako pozitivna što se tiče očekivanja ambicija. To je izuzetno dobra vijest. Kao drugo, moram reći da sam čak i ja se zapitao jesam li u biti e, ja dobio taj virus euroskepticizma, jesam li se prepustio tom birokratskom jeziku. Točno je da se pomalo tako ponašamo i ako želimo e, pokazati da imamo pipljive rezultata, onda moramo biti precizniji. Kad se radi o Peskovu, e 20 obvezujućih obveza, mislim da bismo ih ipak trebali e, preformulirati jer imate određene obveze gdje su te obveze zapravo i prije već postojale. 20% rashodi za obranu, 2% e, jednog kao udio u BDP-u. E, a, možemo reći da naravno nitko neće biti protiv takvog nečega, ali sada moramo vidjeti u okviru nacionalnih provedenih planova poštuju li države te obveze koje su dosta lagane. Što se tiče onih 47 projekata, tu mislim da doista e, patimo od e, te činjenice da imamo jednu razinu ambicija koja nije dovoljno precizna u svojoj formulaciji i da e, nemamo uz to jednu, jedno strateško planiranje sa e, skupinama za strateško planiranje kakve postoje u Francuskoj ili u drugim državama. Dakle, tu se radi o e, tome kako to približiti strateškim dokumentima na Europskoj uniji. Da imamo pet recimo takvih strateških klastera i da to sve okupimo u te klastere, to bi onda bilo mnogo jasnije, a istodobno bismo onda s time e, mogli ukinuti one projekte koji su sličili ili koji nisu napredovali, onda ne bismo imali 47 projekata, nego zasigurno mnogo manje. E, još samo nešto o toj temi treba znati da Njemci imaju slične koncepte kao i u okviru pesco i sada gledaju kako mogu te projekte približiti strukturi PESCO, što znači da postoje udostučenja, da postoje mm, duplikacije, redundancije, da postoji dosta toga što se može ukloniti. Trebamo biti mnogo precizniji, trebamo reći evo ovo je output, ovo je ono što ćemo s tim e, postići i onda mislim da će to biti korisnije i jasnije ne samo vama kao parlamentarnim zastupnicima, već isto tako i e, općoj javnosti. Hvala svim e, govornicima, vidjeli ste od nas mnogo interesa, isto tako i mnogo podrške za vaš rad, te e, očekivanja koja su dosta visoka, ne zato što ne volimo strukturiranu stalnu suradnju, već zato što želimo da ona bude uspješna. I stoga bih sada na kraju ove razmjene gledišta htjela reći vidimo se uskoro. Hvala vam još jednom. Sada ćemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu koja se tiče Brexita. Ta točka je točka koju ćemo držati zatvorenu za javnost i stoga molim sve osobe koje nemaju pravo sudjelovati u ovom dijelu našeg sastanka da napuste dvoranu. Hvala vam lijepa. Krećemo za dvije minute i ispričavam se zbog kašnjenja.